Euh, gospodine predsjedniče dragi kolege klub komunista nije sudjelovao na dodjeli nagrade saharova doista veliki nedostatak poštovanja i to je za svaku osudu. Hvala. Zanima me, hoćete li se pridružiti u čestitkama novom predsjedniku Somalilenda koji će sutra preuzeti dužnost Također trebamo eh, čestitati predstavnicima tamošnje oporbe, tamo vidimo uspješnu tranziciju Somaliland je još jednom pokazao zalaganje za demokraciju i vladavinu prava u tom dijelu svijeta. Hvala lijepo. Bene. Grazie. Prima del voto. Hvala lijepo. Evo prije početka glasanja želim izraziti zabrinutost za sudbinu istraživača iz Brisela, a Madreca Džalali je osuđena smrt u Iranu nakon optužbi za špioniranje. Ja sam poslao predsjedniku u pismo kojim sam zatražio da ga se oslobodi, da, ga, da mu se zajamči pošten sudski postupak. Nažalost, nije naišao na odgovor. Sada doista postoji opasnost da se